Sutra u 11.30 bit će glasovanje. Sutra u utorak 4. E, veljače nastavljamo s radom od 9 do 23. Dnevni red možete naći na e, internetskoj stranici Europskog parlamenta i eto time zatvaram zasjedanje. Hvala.